Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta i da nastavimo našu današnju sjednicu u dijelu kojeg ćemo imati zajedno sa Odborom za kulturu i za obrazovanje. I htio bih prije svega pozdraviti predsjednicu ovoga odbora, gospođu Silviju Kostu i njene suradnike koja je sada sa nama kao i sve članove odbora za kulturu i obrazovanje koji su nam se priključili. Današnja tema bit će razvijena mišljena o kulturnoj diplomaciji kao nastavku našeg doprinosa dokumentu Europske komisije koji se zove Kultura u vanjskim odnosima Europske unije. Također bih želio pozdraviti dvoje naših eksperata koji su sa nama ovdje ovoga popodneva. Gospođa Sana Uštati koja je direktorica e, Više Europe i gospodin Gottfried Wagner koji je savjetnik e, komisije i konzorcija za kulturne institute i organizacije o ulozi kulture u vanjskim odnosima Europske unije. Želim vam oboma dobrodošlicu naša razmišljanja kako da mainstream kultura kao element koji će ojačati vanjsku aktivnost Europske unije, primjerice u posredovanju u sukobima i rješavanju konflikata koji je započet od strane Odbora za kulturu i obrazovanje u prošlom sazivu Europskoga parlamenta. Prije nego što dam riječ našim stručnjacima, htio bih stoga zamoliti gospođu Silviju Kostu, predsjednicu Odbora za kulturu i obrazovanje, da nam kaže nekoliko riječi o različitim koracima koje se poduzimaju na razini i odbora i suradnje sa Europskom komisijom, a u kontekstu dokumenta kultura u vanjskim odnosima Europske unije. Signora Presidente, la parola je lei. Prego. Eh, govorit ću talijanski ako mi dozvolite kako bih eh, branila pluralizam jezika i kulturnu raznolikost. Zahvaljujem se gospodinu Plenkoviću i Elmaru Broku na ovoj vrlo zanimljivoj inicijativi koju smo zajednički osmislili. Prije nekog vremena došlo je do razmjene gledišta i smatram da je vrlo važno da parlament preko naših odbora tematizira vanjske odnose EU te poticanje kulture, kulturnog dijaloga, e, priznavanja osnovnih vrijednosti civilnog društva i tako dalje. Znači suradnja na području kulture i kulturna razmjena postaju temeljni elementi u ovim teškim vremenima za Europu i cijeli svijet. Kako bismo rekli, danas u stvari stojimo pred velikim izazovom, ne samo kao europljani Naime, suočeni smo sa e, fundamentalizmom i potrebno je koristiti kulturu kao oružje kako bi se suočili sa strašnim terorističkim napadima. Stoga imamo zadatak vođenja e, diplomacije u području kulture i kultura bi trebala naći mjesto u svim područjima, pa tako i u vanjskoj politici. Zatim treba navesti još jedan aspekt koji postaje sve vidljiviji, to je rečeno nedavno i u Strasburu na plenarnom zasjedanju. Vrlo je važno da iznađemo jedinstven stav Europskog parlamenta e, i tu se radi o napadima, terorističkim napadima koji imaju sim, koji imaju um, vrijednost simbola, znači one napadaju kulturni identitet, to postaje pravo oružje. Ti napadi su simboli za nepridržavanje demokratskih prava i naš odbor će se i dalje boriti u ovom području. Sastavit ćemo izvješće o ljudskim pravima i u tom izvješću će se ovi napade navesti kao e, kršenje ljudskih prava. To ćemo malo preciznije definirati. U našem odboru e, za prošloga mandata 2011. smo usvojili 2008. pardon 2011. smo usvojili jedno izvješće i tu se radilo o djelovanju vanjske službe EU-a. Mi smo također razgovarali sa visokom predstavnicom Mogherini i potrebna nam je jača suradnja sa drugim europskim kulturama. Mi moramo sada e, govoriti o ujedinjavanju politika što se tiče pokazatelja, socijalni dijalog, nove filozofije, nova partnerstva, sve to služi kako bi e, postigli svoje ciljeve. Mi ćemo dalje nastaviti sa svojim radom kako bi se kulturno nasljeđe zaštitilo, jer to kulturno nasljeđe pripada svima, a ne samo onim državama u kojima se ono nalazi. Zatim treba spomenuti još jednu dimenziju. Mi moramo biti u stanju ojačati kulturnu industriju, tu mislim i na audiovizualnu industriju, znači na kinematografe, zatim na moderne komponente. Potrebne su nam nove kompetencije, nove mogućnosti razmjene iskustva sa drugim državama, te e, razmjena nam je također potrebna sa kulturnim institucijama kako bi e, mogli ojačati svoje nadležnosti. Puno toga se promijenilo i u digitalnom području. Mi se zalažemo za mobilnost kulturnjaka, za mobilnost umjetnika i prije svega za daljnju razmjenu. Mi kao parlament smo razgovarali o direktivi o vraćanju dobara, kulturnih dobara, to je još jedna otvorena tema jer e, to pitanje je vrlo važno za kulturne manjine. Ja sam sigurna da ćemo postići dogovor za vrijeme ovog mandata. Želim vas podsjetiti na to da trenutačno postoji inicijativa gospodina Šulca vezano za međureligiozni, međuvjerski dijalog i mi smo suoblikovali ovu inicijativu jer nam je ona doista potrebna, no postoji jedan problem. Mi smatramo da danas, da su danas e, već potrebne prve inicijative, prve mjere i potrebne su nam sada konkretne stvari. E, naš odbor je poduzeo neke pripremne mjere. Osam institucija, kulturnih institucija je uključeno u projekt i 16 susjednih država, 10 strateških država su sudjelovale u projektu, a u lipnju 2014. smo um, sastavili završno izvješće. No nismo još mogli razgovarati o tome E, zato me sad jako veseli što je odbor AFED prihvatio ove izvješće i sada je potrebno da rezultate i prijedloge javno e, priopćimo svima i da se stvori temelj za ovu strategiju. Toliko o tome. A sada bih prešla na prezentaciju spomenutih rezultata. Bilo je još nekih zanimljivih prijedloga. Ja bih, ako se sada slažete, predala riječ direktorici New Europe Cultural Relations i onda gospođi Wagner koja je savjetnica na projektu za More Europe inicijativu. Tu se radi o odnosima u području kulture. Izvolite, gospođo Satik. thank much. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, potpredsjedniče i uvaženi zastupnici, veliko mi je dobro što sam danas ovdje u ime konzorcija koji je implementirao pripremno djelovanje, kultura u vanjskom djelovanju Europske unije, te također u ime e, organizacije moj Europe, čiji članovi su dio ovog konzorcija koji su bili vrlo aktivni na području vanjskog djelovanja od 2011. godine. Željela bih vam zahvaliti na tome što ste nam pružili priliku da danas u ovom, se obratimo ovom zajedničkom odboru te da preispitamo kulturnu diplomaciju i odnose Europske unije, te također što će se e, nastavno postupanje nakon, nakon pripremnog djelovanja Odbora za kulturu i edukaciju i svih drugih europskih institucija. Kao što je već rečeno, kulturna diplomacija i vanjski kulturni odnosi su od velike važnosti za Europsku uniju, iako što nisu postali dijelom strateškog okvira, niti su pod dostatnim političkim utjecajem. Oni su vrlo važni za države članice, za umjetnike, za e, e, kulturnjake, za civilno društvo u Europi i u trećim zemljama, u susjednim zemljama ili u zemljama koje su strateški partneri Europske unije. Drago nam je podijeliti s vama neka od glavnih saznanja koja su proizašla iz dvogodišnjeg istraživanja i konzultacija, no prije toga bih vam željela tijekom dvije-tri minute objasniti kontekst e, u kojem je lansirana ova pripremna aktivnost. Kao što je gospođa Silvija Kosta već spomenula, e, Suharatov izvješće i rezolucija Europskog parlamenta o kulturnoj dimenziji vanjskog djelovanja Europske unije je E, bilo pod utjecajem odbora za kulturu kojega je izradilo, tako da ću navesti neke elemente koji su prethodili tome i koji su se dogodili nakon rezolucije Europskog parlamenta kako biste stekli cjelovitu sliku o općem političkom okviru. Ugovor. Ugovor o Europskoj uniji E, i treći stavak 167. E, članka zahtjeva održava država članica Europske unije da promiču kulturne aspekte u međunarodnim odnosima. Nadalje, Europska unija je e, pravni subjekt i potpisnica je konvencije UNESCO o kulturološkoj raznolikosti iz 2005. godine. Dakle, predana je kulturnoj raznovrsnosti u svom vanjskom djelovanju. Također vrlo bitno spomenuti e, treći stup Europske agende za u vanjskom djelovanju, a to je promicanje kulture. Također je vrlo bitno spomenuti zaključke vijeća tijekom francuskog i slovenskog predsjedanja i šakel izvješće i rezolucija Europskog parlamenta nakon koje je uslijedilo nekoliko političkih zbivanja na različitim institucijskim razinama. Od 2011. do 2014. godine nekoliko europskih predsjedanja je organiziralo sastanke viših dužnostnika, ministarstava kulture i vanjskog, vanjskih odnosa i oni su stvorili novi forum za raspravu o ulozi kulture u vanjskom djelovanju i potaknuli su integrirani i više strateški pristup. 2010. godine e, e, uprava Europske komisije sazvala stručnu skupinu kako bi se bavila strateškim pristupom kulturi i uzela je Kinu kao test i sve se to temelji na konsenzusu da postoji potreba i dodana vrijednost da se e, ojača zajedničko djelovanje na području kulture koje nadilazi postojeće bilateralne sporazume e, za svaku državu članicu. U tom kontekstu u svibnju 2014. godine vijeće naglasilo očekivanja za konkretno djelovanje koje je potrebno poduzeti u odnosima između e, Europske unije i Kine prije no što se to proširi na druga strateška partnerstva. Nekoliko e, mjera je poduzeto od tada, kao što na primjer mapiranje kulturnog e, krajolika između Europske unije i Kine, koji donosi prvu sliku prilika izazova novih ideja unutar suradnje između Europske unije i e, Kine. Također je došlo i do razvoja na institucijskoj razini e, Europske službe za vanjsko djelovanje, kao što je imenovanje višeg savjetnika za pitanja kulture. Također su same službe obavile mnogo posla e, na području integracije kulture u instrumente vanjskog djelovanja, kao što su instrumenti partnerstva i stabilnost i mir. Također, 2014. godine Europska služba za vanjsko djelovanje je organizirala e, sličnu raspravu o e, vanjskom djelovanju, e, na primjeru Ukrajine, kako bi se saznalo što će se dogoditi ako razmotrimo kulturu. Nove preporuke su bile rezultat suradnika i neke od tih preporuka se provode u okviru instrumenta za stabilnost i mir. Istodobno sa tim kretanjima Europski parlament je glasao proračun za pripremnu aktivnost za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Europska komisija je implementirala taj proračun putem konzorcija e, kojeg predvodi Goethe institut u partnerstvu sa Europskom zakladom za kulturu, čije sjedište u Amsterdamu, također e, Centar za likovne umjetnosti u Briselu i EKG agencija koja je u Briselu, ICPM Think Tank u Maastrichtu, e, Francijski institut, British Council, Danski kulturni institut i IFA institut za međunarodne kulturne odnose u Stuttgartu. Uz e, uključivanje neovisnih i renomiranih međunarodnih stručnjaka. Cilj te pripremne aktivnosti je bio razvoj politike i osnaživanje uloge kulture u vanjskim odnosima E, Europske unije, te također priprema budućeg rada. Kao što je već bilo rečeno, bilo je obuhvaćeno 16 zemalja iz susjedstva, juga i istoka, 10 strateških partnera Europske unije, te također je putem procesa mapiranja i konzultacija bilo uključeno 26 pojedinačnih država i usvojene su konačne preporuke koje se tiču prototipa i testnih projekata. Pripravna aktivnost je naglasila da postoji znatan potencijal za kulturu u vanjskom djelovanju Europske unije i pokazala je da mnogi ljudi u cijelom svijetu imaju veliki interes uključivati se u kulturnom smislu u suradnju sa Europskom unijom. Prije što dam riječ kolegi Gotfredu Wagneru. Željela bih spomenuti još neke preporuke koje smatramo da su vrlo bitne. Kulturni odnosi se ne bi smjeli ograničiti na predstavljanje europske kulture drugima. Umjesto toga trebali bi činiti to da se podijele iskustva Europe na području kulture u smislu izgradnje kapaciteta, upravljanja, osnaživanja kontakata sa ljudima, suradnje i kooperativnosti. Te drugo, postoji potreba da se uravnoteži odgovornost vlada putem autonomnih praksi umjetnosti. Sada ću stati i zahvaljujem na vaše pozornosti. Hvala također i s moje strane. Hvala na ovom pozivu. E, što ste mi dali priliku da razgovaram s odba odbora. Vratio sam se iz Tunisa prije tjedan dana i možete zamisliti koliki mi je šok bio kad sam čuo za napad na, u muzeju, što je napad na kulturu i demokraciju. E, sastajemo se u jednom e, urgentnom trenutku ja neću stoga go, e, ponavljati glavne preporuke ovog e, izvješća, e, ići ću korak dalje. Predložit ću neke teme za raspravu. Glavni rezultat pripremne akcije je, su dokazi. Sada imamo jasne dokaze da imamo veliki potencijal za kulturu u vanjskim e, odnosima Europske unije. To je veliki potencijal za europsko djelovanje. E, postoji iznenačujuća potražnja s obje strane e, i u Europskoj uniji i kod mnogih država članica jer smatraju da je to da je takvo djelovanje vrlo važno kao što je Sara Uštati spomenula Postoji opće slaganje, e, kad govorimo o diplomaciji, to je nova ideja o diplomaciji. E, radi se o slušanju, o uzajamnosti, o poštivanju vrijednosti, to je e, suradnja i zajedničko stvaranje. Sada djelujemo u kontekstu jake konkurencije. Imamo dobru i lošu konkurenciju Europa se ovdje mora pribrati i djelovati zajedno. E, većina aktera u pripremnoj e, akciji su naglasili da će to biti e, situacija win-win, dakle obje strane dobivaju u tom djelovanju. To je novost nije jedan protiv drugih, već je to uzajemno obogađivanje. Ne smijemo e, zaboraviti građansko društvo koje e, naglašava transnacionalne kulturne komponente. Također imamo dobru situaciju u, u gospodarstvu primjene. Govorimo o E, e, pulu o prikupljenju e, sredstava država članica. Svi su spremni na okupljanje sredstva kako bi pojačali djelovanje onoga što radimo. Ključna riječ pri tome je komplementarnost. Moramo se nadopunjavati i vidjeti gdje je to moguće postoji i potreba za daljnjim koracima. E, koraci orijentirani prema politici, to je jedna od poruka oba odbora. Trebamo e, e, političko napredovanje u strateškom okviru i akciju, djelovanje. Ljudi čekaju već niz godina, sada treba doći do akcije. Mm, mnogo toga je već napravljeno. E, spomenut ću nekoliko e, zanimljivih aktivnosti koje se već odvijaju. Neki ljudi ne, ne znaju kakva je situacija, nemaju pregled na situaciju. Imamo novi, e, novu stanicu za kulturno djelovanje u Kijevu Imamo i ideju, ideju decentraliziranog kulturnog programa u Tunis u e, kojoj će upravljati izaslanstva i partneri. Imamo i e, plan bratimljenja sa Azerbajdžanom. E, to je zemlja u tranziciji. To, imamo i Horozan, obzor 2020, također elemente ovakove suradnje. To je važno i za e, e, poticanje naše konkurentnosti. I vrlo mi je drago što sam čuo da postoje e, u, u, u mnogim odborima e, da se ova e, stvar tjera dalje. Moramo biti spremni na akciju. E, imamo instrumente e, e, vanjske politike 2016. što otvara nove mogućnosti. Imat ćemo i o studio o izvedivosti filmskih festivala izvan Europe. E, naglasak je i na mladim e, stvarocima. Što je vrlo do... E, Crossroad for Culture je jedan projekt Unika. Mislim da će biti novi načini poticanja kapaciteta službe za vanjsko djelovanje i drugih instituta. Mm, e, politike su obećavajuće. E, biti ćemo jedan kulturni forum e, koji će biti posvećen 800 kulturnih operatira, operatera iz cijele Europe. Gospođa Mogherini će, nadamo se, prisustvovati forumu. Kamo će to odve, nas odvo, odvesti još ne znamo agenda za kulturu, možda je to način e, napredovanja. Moramo e, imati strateški okvir koji je solidan i e, hrabar. Gdje trebamo djelovanje, akciju? Spomenut ću pet ključnih područja bez ulaženja u detalje. U prvom redu trebamo pjevu akciju u e, e, područjima e, sukoba na, ne samo na istoku i na jugu, već i u trećim zemljama. ekonomska komponenta, komponenta stvaranja kao i gradnja kapaciteta, uključujući upravljanje i osposobljavanje. Treće, to mi je vrlo bliska tema, moramo ići E, i u teža područja. Moramo se pripremiti za teške situacije. Tu ću spomenuti Iran. E, e, sporazum o a, a, nuklearnim pitanjima moramo se pripremiti za buduću situaciju investiranja u Iranu Mislim da Iranci to, naročito mladi, to očekuju. I četvrto, građansko društvo. Kultura je privilegirani način podrške civilnih aktera promjene. E, people to people, narod prema narod. I kultura u kontekstu razvoja. Kako bismo napredavali u ovih pet područja, trebamo i dokaze upravljačke e, e, e, dokaze da to možemo zajedničkim sredstvima postići. Čekaju se mogućnosti da, za suradnju, a bez dodavanja novih slojeva administracije, bez dodatne birokracije moramo prikupiti zajednička sredstva kako bismo potakli komplementarnost i poboljšali e, upravljanje. Moramo biti kreativni, imati nove načine kako ćemo e, surađivati sa civilnim društvom. E, trebamo imati nove metode prikrupljanja novih sredstava, kombiniranja sredstava, odgovornosti poduzeća E, moramo privući i poslovni svijet e, jer i oni e, i taj poslovni svijet shvaća važnost kulturne komunikacije. Sve su to zdrave inicijative Evropljanja. I treće, vidljivost europske unije, vidljivost Europe. E, u to trebamo investirati, moramo ulagati u nove načine korištenja, nove e, tehnologije za kulturnu diplomaciju, a to je dugoročni projekt. E, što mogu ova dva odbora napraviti uz ono što već postoji u, u EAS-u, Evropskoj službi za vanjsko djelovanje i drugi? E, e, e, imamo razne nevladine organizacije koje nam kažu molimo vas napravite strateški okvir trebamo bolju politiku, bolje smjernice kako bismo dobro i uravnoteženo djelovali. E, koji će, koji će se instrumenti koristiti, to nije na meni da kažem. Mm, e, mm, e, odbor za kulturu i obrazovanje je bio instrumentalan za komisiju u njenim razmišljanjima. Dakle, moramo napraviti okvir za strateški razvoj. A sada se vraćam na prvu temu, djelovanje, akcija. E, ne, trebamo samo održivo e, dugoročno planiranje, već i brzu interakciju i e, dostupnost fondova. Morali bismo imati brzi intervencijski fond za kulturu E, recimo virtualni muzej e, za Mosul, e, tu bismo nadoknali ono što je razrušeno. Škola za Kijev gdje bi došli, se sastali Rusi i Ukrajinci u periodu od šest mjeseci. Treba poticati te ljude da se kreću prema naprijed E, e, orijentacija prema politici, politička orijentacija, ali i e, kratkoročna brza intervencija koju će financirati ovaj već spomenuti konzorcij. Hvala na pažnji. Hvala lijepa gospodine Wagner. Otvaramo raspravu. Milan Mon ima riječ prvi. A la senjora Sada zahvaljujem gospođi Kosti, predsjednici odbora za kulturu i gospodinu Broku da su omogućili ovaj sastanak. Kultura je oduvijek bila saveznicom diplomacije i mnogi dobri odnosi među narodima su e, mogući samo zbog kulture. Znači to naglašava koliko je takozvana meka moć važna. I moramo to sada jasno vidjeti. Kultura je vrlo važna. Gospodin Wagner i gospođa Kosta su to upravo rekli vezano za Mediteran i Tunis. Naravno i Španjolska je vrlo bliska tom prostoru i moramo sada poduzeti napore kako bi zadržali svoje vrijednosti i kada, kako bismo naglasili svoje vrijednosti kako ne bismo, kako bismo spriječili e, borbu među kulturama. Želim jasno reći da moramo biti prisutni u zemljama, moramo voditi dijalog o toleranciji, o e, čuvanju raznolikosti, poštivanju raznolikosti. Jer u prošlosti je bilo puno faza prijateljstva i kulturne bliskosti među narodima. Znači kultura i zajednički kulturni izvori bi trebali doprinijeti tolerantnosti, raznolikosti, dijalogu. Mislim da sve ono što je potrebno kako bi smo kulturnu prisutnost Europe pojačali, da je to vrlo važno, iako mi sada želimo stvoriti kulturu dijaloga i tolerancije. Hvala, ja ću sada predati gospodinu Licu. Puno hvala. Hvala gospođo Kosta na E, odličnom radu i jako se veselim vašem izvješću. Ja sam bio te sreće prije nego što sam došao u odbor AFET za njemački e, SDP. E, bio sam sreće da sam radio u Kulturnom njemačkom institutu Goethe i inicijative koje smo poduzeli u parlamentu vezano za e, područje kulture. E, tu se stvorila jedna međuskupina vezano za temu europskog kulturnog nasljeđa, europskog kulturnog turizma i mislim da sve to pokazuje da e, je potrebno da se skupe parlamentarci iz različitih klubova zastupnika, da je potrebno pokrenuti dijalog vjerski dijalog, e, sve to e, znači da ne smijemo zaboraviti e, svoje vjerske korijene. Znači ja dolazim iz Njemačke, mi smo bili dugo vremena podijeljeni, no mislim da se ne smijemo prestati pozivati na svoje kulturne i religiozne vrijednosti. Zatim tu je jedna inicijativa bivših parlamentaraca koja se zove Soul for Europe i oni također rade na jednom izvješću. To je jedna velika skupina parlamentaraca koji prate naš rad u institucijama. To je opisao i gospodin e, Wagner da će se održati jedan sastanak u kolovozu, odnosno u rujnu. Još jedna tema kojom se bavimo je tema europskog kulturnog nasljeđa. Ovdje vidim iz, tisuću, e, iz 2018. E, godine i ovdje je potrebno da govorimo o internom jačanju europskog identiteta u susjedstvu, ali isto tako treba njegovati e, veze sa drugim državama. Zato mislim da je ovo jako dobra inicijativa. Predajem riječ kolegina. Molim vas ne govorite duže od dvije minute jer zasjedanje završava u 18.30. Sada predajem riječ gospodinu Diakoneu. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Vrlo me raduje da smo danas ovdje i da govorimo o ovoj teme. Ja ću vam reći zašto. 70. godina, znači prije dosta vremena, postojala je jedna kazališna skupina. Ja osobno dolazim iz Rumunjske i ta kazališna skupina koju sam spomenuo e, je E, jedan puta objedovala e, na veleposlanstvu Rumunjske u Washingtonu i djelatnici veleposlanstva su došli k nama, glumcima ove kazališne skupine i rekli su nam ne možete ni zamisliti e, kakvi važni ljudi su danas ovdje bili kod nas u veleposlanstvu i oni su došli danas ovamo samo zbog vas. Ja sam tada shvatio što diplomacija u području kulture znači koliko je ona važna. Od tog trenutka ja sam se aktivirao u svojoj zemlji kako bi e, udahnuo života ovom konceptu. I ja sam e, imao vrlo važnu poziciju u kulturnim institucijama u svojoj domovini ali mislim da ovaj koncept još uvijek ne postoji doista u Rumunskoj. Postoje različite institucije koje odlično rade, ali mislim da istovremeno e, nam je potreban jedan takav koncept, jedna takva ideja. To da smo danas ovdje, e, to mi daje nadu da ćemo moći odaslati poruku i biti primjerom da Europski parlament može biti primjerom i da će naše države, prije svega moja država, shvatiti koliko je važan ovaj instrument, jer zahvaljujući ovom instrumentu je utemeljeno i rimsko carstvo. Sve što mi danas zovemo kulturom u Europi postoji samo zato što je postojalo i rimsko carstvo koje se itekako pozivalo na kulturu. Hvala. Sada predajem gospođi Trupel riječ. Hvala lijepo. E, počet ću time e, da kažem da žalim što nema ovdje više kolega. Bilo bi lijepo da nas više ovdje sjede, ali e, situacija kakva jest. Hvala gostima na njihovim vrijednim doprinosima. Još jednom bih željela reći da postoje vrlo dobri razlozi da kultura postaje dio europske diplomacije. Postoji hitna potreba eh, da djelujemo na područjima sukoba, eh, postoji potreba za dijalog. Tu se radi o uključivanju kulturnih institucija, nevladinih organizacija, civilnog društva, kulturnih projekata u Europskoj uniji i trećim zemljama. Taj pristup nam daje dodanu vrijednost. To nam omogućava, da dopremo do ljudi do kojih inače ne bismo e, doprli. I mislim da je to od velike važnosti. Stoga treba započeti taj dijalog i u njega više ulagati. Ovo što ste rekli na kraju svog govora gospodine Wagnera, to podržavamo. Postoji potreba za hitni fond za kulturnu intervenciju. E, moramo brzo reagirati, moramo imati dijalog i razgovarati u raznim zemljama. E, to je naročito važno za dijalog s mladim ljudima, e, naravno na osnovi ljudskih prava i vladavine prava. Moramo se otvoriti E, moramo vidjeti kako rješavati u sukobe u Europskoj uniji, kako postati dio kulturnog projekta. E, na tome treba raditi, e, time se treba baviti AFET i činiti više u periodu koji dolazi. Dajem riječi kolegi Kastaldu, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih zahvalio našim gostima, gospođi Kosti i izvjestiteljima na odličnim komentarima. Mislim da će ova inicijativa, da je ona jako dobra zato što se radi o poveznici između kulturnih aspekata i vanjske politike. Mislim da je to često nešto na što zaboravljamo, iako je to jako važno, jer kultura je u stvari najbolja e, izvjesti najbolja poruka koju možemo odaslati kako bi zastupili svoje vrijednosti u ovim teškim vremenima vremenima sukoba sa fundamentalistima. U svakom slučaju moramo sve poduzeti kako ne bi došlo do sukoba vjera i civilizacija. Ja sam nedavno također bio u Tunisu i mislim da je Tunis odličan primjer i nije slučajno da su se teroristi e, koncentrirali na kulturne ustanove jer e, kulturne ustanove čine naš život bogatijim i stoga moramo sada poduzeti konkretne mjere i gospodin Wagner je u pravu. On je rekao da nam je potrebno žurno djelovanje i mislim da je potrebno oblikovati jedan takav kulturni program i u Tunisu zato što nam je tamo isto potrebna jedna faza, jedna demokratska faza, eh, ali isto tako i u Mosolu primjerice. No potrebna je koherentnost između politike i e, politike u području kulture, jer ako tu postoje razlike, onda nećemo biti vjerodostojni. Osim toga, potrebna nam je jedinstvena, potrebno nam je jedinstvo djelovanje i jedinstvene inicijative, no uvijek moramo imati na umu svoje geslo ujedinjeni u različitosti, jer samo onda kultura može imati moć. Hvala lijepa predsjedatelju. Vrlo mi je drago što ovdje imamo ovu raspravu i čestitam i zahvaljujem e, za preporuke i ključne poruke koje smo čuli. U potpunosti se slažem e, s time da ovdje imamo ogroman potencijal Mm, tu ne možemo imati upitnih politika u tom smjeru. To pripada kulturnom identitetu Europske unije i europske politike. E, to je koji puta najbolji i najučinkovitiji način mm, za razumijevanje drugih. Također bih dodao da smo proširili Europsku uniju, ali projekt Ujedinjene Europe još nije dovršen. I e, tu imamo neiskorištenog potencijala. Možemo mnogo više učiniti na kulturnom području. Što više e, tu budemo radili, to ćemo ujedinjeniju Europu imati. I e, treća stvar koju želim naglasiti jeste da sam e, nedavno s kolegama posjetio e, Indiju sa interparlamentarnom delavicom Svi naši sugovornici su naglasili potrebu jačeg djelovanja na kulturnom području. Europski parlament je odlučio organizirati filmski festival u Briselu i e, vidio sam u mojoj zemlji koliko je to važno za naše građane, za naše filmske e, e, stvaratelje, a i za nas. Imali smo tri uspjeha jednim udarcem. To je vjerojatno najuzbudljivija rasprava u kojoj sam sudjelovao otkako sam u parlamentu. E, ja sam se ispolitizirala zbog e, takovog rada. Kao umjetnica imala sam privilegij da radim na pilot e, projektima u kojem su kulturni akteri i menedžeri iz raznih zemalja surađivali i izgrađivali e, kapacitete e, e, slabih državama. Ono što bih željela reći jeste da ljudi moraju surađivati jedni uz druge u kreativnom okružju. To je od ogromne važnosti ja, ja sam bila članica platforme za interkulturnu Europu prije no što sam e, postala političarka. Bila sam u sjevernoj Irskoj gdje je umjetnost bila snažan instrument za gradnju mira. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko su važni umjetnost i kultura za situacije u kojima se sve čini nemogućim Uh, umjetnost je most uh, u, za novi ulazak u novi svijet gdje ljudi zaboravljaju svoje razlike uh, i grade nove države, nove inicijative gdje onda je moguć suživot. Prošlog ljeta u Kolovozu sam posjetila jedan projekt mladih. Mladi Ukrajinci i Rusi i Rumunji i e, mladi Britanci su e, razgovarali i surađivali na e, kulturnoj baštini. Kulturu su koristili za gradnju onog što im je važno. A dok su oni surađivali, odrasli su se borili. Stoga je to važno za budućnost i pozdravljam ovu inicijativu. Hvala. Hvala gospođo Ward. Edward Kukan ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju i ja bih pozdravio činjenicu da se ovaj sastanak organizira na ovakav način. Zahvaljujem stručnjacima na ovom važnom doprinosu našoj raspravi. To nam je od velike koristi. E, reći ću nešto kao izvjestitelj za, e, kao izvjestitelj za europsku susjedsku politiku. Uvjeren sam da Europa ima veliki potencijal za daljnji razvoj kulturne diplomacije, naročito kada se radi o zemljama koje su nam geografski blizu. E, kulturna suradnja mora biti važan dio naše, e, naše suradnje sa susjedima E, moramo također uzeti u razmatranje vidljivost e, kulturne dimenzije u našim odnosima. Moramo e, imati više dijaloga, uključujući i dijaloga, dijalog sa onima ko u Europskoj uniji koji donose političke odluke Treba kulturu koristiti i u razrješavanju sukoba i gradnji mira, kao što je već naglašeno. Već imamo takova iskustva iz mnogih e, zemalja na Zapadnom Balkanu, pa to možemo koristiti i u drugim susjednim zemljama. E, moramo podržavati kulturnu razmjenu Smatram da izravni kontakti među narodima su naročito važni, a to je moguće kroz kulturnu suradnju. Pa moramo u to više ulagati. Ja ću uzeti ove proporuke u obzir kada budemo radili nacrt za europsku susjedsku politiku. E, gospođa Boškor ima dvije minute. Puno hvala, biti ću jako kratka i ja bih govorila o svojim prijašnjim iskustvima. Ukrajinska, mađarska diplomacija u području kulture bila je tema mojeg izvješća, stoga bih ja sad navela nekoliko važnih zaključaka koje smo saželi kao prvo mislimo da je zajednička europska strategija jako važna u kojoj se javlja kultura kao e, područje politike, ali i odnosi među zemljama. Polazeći od toga kako se zemlje reprezentiraju u inozemstvu, mislim da to najbolje prikazuje način funkcioniranja kulturnih instituta. Mađarski kulturni instituti su već od kraja prošlog stoljeća prisutni u više europskih zemalja i mislim da je to vrlo važno u međusobnim odnosima osim toga treba navesti inicijative kada neki e, kulturni instituti ili znanstveni instituti poduzimaju mjere za e, poboljšanje dijaloga, a isto tako je važna i povijesna narativa i usklađivanje povijesnih narativa kroz nastavne planove jer ako se tu razilazimo, onda ne možemo postići dobre diplomatske odnose. Puno hvala. Thank you very much, Andrea. Hvala lijepa, Andrea. Hvala lijepa predsjedniče e, na ovoj mogućnosti da nešto ovdje kažem u to e, slijedi e, kao pozitivan nastavak naših drugih rasprava. Možda moramo biti malo više samokritični Europi u o odnosima s drugim zemljama. Možda je to malo naiv, naivno mi e, uvijek polazimo e, iz naših kultura, iz naših e, okruženja, ali vrlo često bio sam bio sam u Istanbulu i Ankari. Imamo političkih teškoća između Evropske unije i Turske u pristupanju a, mi se međutim prema Turskoj e, ponašamo paternalistički, stalno dijelimo Turskoj lekcije. E, moramo braniti demokraciju i e, ljudska prava, ali moramo li uvijek to tako raditi paternalistički. E, moramo uzeti u obzir i druge kulture. Moramo pošti, e, pokazati malo više uzajamnog poštovanja. Mm, e, moramo vidjeti kako možemo nešto bolje izgraditi zajednički E, to naravno važi i za unutarnje odnose u Europi, odnosi između sjevera i juga, odnosi između srca Europe i e, istoka i juga. I tu imamo ovaj osjećaj e, nadmoćnosti u držanju i u jezicima, u govoru. Ja zahvaljujem na mogućnosti da, a, na ovoj pozitivnoj mogućnosti suradnje. Prije e, ja ću dati najprije riječ gospodu Gajdeu. Hvala lijepa predsjedatelju. E, rekao bih u Europskoj službi za vanjsko djelovanje vrlo smo svjesni e, kulturne diplomacije Imamo dva e, kolege koje e, e, su, radili na toj temi u ovaj izvještaj koje smo čuli je vrlo pozitivan. Mi razvijamo aktivnosti s Ukrajinom i, i E, slažem se u potpunosti e, kad se govori o mainstream aktivnostima. Mm, mislim da o tome govori i gospođa Mogherini i u sljedećih nekoliko mjeseci ćemo napredovati na tom području. E, koji su tu glavni elementi? Moramo imati ne samo kulturnu diplomaciju per se, već i surađivati s drugim akterima. E, e, drugo je uloga država članica Europske unije u Europskoj uniji i izvan nje. U međunarodnim e, odnosima i kulturnoj diplomaciji treći element, to je razvoj dakle E, uključivanje novih dionika e, privatnog sektora, e, to je vrlo važan element u kulturi. I posljednji element to je kako koristiti kulturu u krhkim situacijama. E, to e, je pokazao, važnost tog problema pokazuje e, primjer Tunisa i nedavne, nedavnog napada u Tunisu. Možda sada možemo dati riječ gospodinu Zanpjeru koji da predstavlja odbor za kulturu i obrazovanje. Na, mi smo vrlo zadovoljni za e, da se ova rasprava e, ovdje e, događa danas. Na tome radimo već dugo, surađujemo sa službom za vanjsko djelovanje. Mi smo spremni da usvojimo neke od preporoka, ali moramo ići i dalje moramo izraziti strateški okvor koji je spomenuo gospodin Wagner i drugi kolege. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Uštati. E, onda gospodin Wagner i završit će gospođa Kosta. Thank you, thank you very much. Hvala lijepa. Hvala na svim komentarima, interesu, primjedbama. Neću komentirati vaše komentare, ali ću postaviti pitanje. Čini se postoji, da postoji interes za prijedlog kojeg je iznio gospodin Gosvet Wagner o mehanizmu za izvješćivanje o kulturi. Vidjet ćemo kako ćemo ga nazvati. I sada je moje pitanje koji će biti sljedeći koraci po tom prijedlogu. Mi smo svi vrlo željni konkretnog djelovanja u budućnosti. Mnogo toga se odvija, europske institucije poduzimaju određene mjere, Europski parlament također, no mislim da je krajnje vrijeme da započnemo sa konkretnim djelovanjem i strukturiranjem za blisku budućnost. Dakle, to je zapravo više pitanje nego komentar. Hvala. I sa moje strane želio bih vam zahvaliti na svim vašim informacijama. Također želim zahvaliti na onome što je do sada ostvareno u Europskom službi za vanjsko djelovanje, drugim institucijama i Europskom parlamentu. Drugo, ne zaboravimo Kinu. Kina želi otvoriti 2000 e, instituta Konfucije. Mislim da su došli do tisuću već, a do kraja ovog stoljeća žele ostvariti tu brojku. Dakle, to pokazuje red veličine i u njihovim nastojanjima i predanost moćnoj smijenoj strategiji ja sam vrlo zadovoljan pozitivnim reakcijama, no potreba nam je neki brzi instrument kojeg možemo primjenjivati fleksibilno. Kultura nije nešto što je vrlo e, složeno u tehnološkom smislu i za što je potrebno mnogo novaca, već prvenstveno radi o ljudima i našim reakcijama. I to je moja posljednja reakcija kada razgovaram danas sa mladim ljudima dovoljno sam star da to kažem. Njihov interes za Europsku uniju je prvenstveno vezan uz pozitivnu ulogu Europske unije u globalnim pitanjima i tome se oni nadaju tom mirotvornom radu i boljoj komunikaciji. Hvala vam na ovoj prilici. Hvala gospodine Wagner. Drago mi je da smo vodili ovako entuzijastičnu raspravu. Vidim da ovi svi zastupnici koji su ostali su vrlo zainteresirani za razvoj suradnje sa našim odborom za kulturu i obrazovanje, te također odgovorne službe i uprave Europske komisije i svi stručnjaci, jer Europska unija nije samo politički projekt, već je kulturni projekt, odnosno multikulturni projekt, kulturalni projekt i zato trebamo koristiti kulturu kao alat za pomirenje, bolje razumijevanje, mir u svim regijama u kojima trenutno postoji kriza. Čuli smo mnogo zanimljivih doprinosa danas i na temelju svih naših vrijednosti. Sada bih zamolio e, gospođu Kosta da iznese zaključak. Hvala. Hvala e, predsjedniče Plenković. Mislim da je ovo prvi važan korak na našem putu. I to korak koji činimo ka suradnji po pitanju teme koja je vrlo žurna, znači ne radi se o srednjoročnim ili dugoročnim planovima, nego o žurnom pitanju, te potrebo izraditi strategiju koja će u području kulture e, dobiti veći značaj. Mnoge kolege su to već rekle, navode se kulturni i vjerski razlozi, govori se o e, onemogućivanju stvaranja raznolikosti protiv toga se trebamo boriti. Trebamo stvoriti mogućnost da se ovdje pruži odgovor. Ja mislim da trebamo podsjetiti sve na to da je ove godine deseta godišnjica kulturne raznolikosti i idućih nekoliko mjeseci ćemo raditi na ovu temu, znači na temu kulturnog dijaloga, kulturne raznolikosti. Također ćemo organizirati saslušanje vezano za radikalizaciju kulture. Kada bismo se svi udružili iz odbora AFETA i našeg odbora, mislim da bismo bili jači i da bismo uspješnije prilagodili strategiju. Svi mi znamo da visoka predstavnica Mogherini da je ona spremna na suradnju. Također i savjetnici. U tom slučaju bi mogli voditi dijalog e, kako bi iznašli rješenje za zajedničku inicijativu. Mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo. 2011. smo već učinili nešto slično, ali mislim da ćemo biti najjači ako ćemo skupa djelovati. Surađujemo i sa e, drugim institucijama, a za a na drugom zasjedanju odbora radit će se o temi kulturnog, kulturne ostavštine i zaštite kulturnog nasljeđa. Sve to je sadržano u ovom izvješću, a u ovih pet područja koje ste naveli gospodin Wagner trebamo i dalje intenzivirati suradnju. To je rekla i kolegica. Zatim još nešto drugo, to možda nije naša nadležnost, Možda su kolege u odboru AFET nadležne za to. Naime, unutar vanjskih odnosa EU-a bi se moglo tematizirati pitanje stvaranja fonda fonda za suradnju sa trećim zemljama. Znači ovdje u Europi već raspolažemo sa mnogo znanja, imamo iskustva sa zemljama na Balkanu. I ja sam sigurna da da ćemo e, s obzirom na kreativnost, e, zatim e, kino je također vrlo važna tema, da ćemo s obzirom na sve to iznjedriti nešto novoga u odnosima EU-a sa drugim e, zemljama. To su odnosi koji su zadnjih nekoliko godina e, patili zbog nekih nesporazuma. Mislim da je to vrlo važno da se ti odnosi poboljšaju. To će biti isto jedno od težišta našeg rada, a to je prevencija sukoba. Mislim da se moramo pozabaviti najtežim pitanjima, znači E, soft skills, e, mekane e, kompetencije, zatim nova partnerstva unutar EU. Znači moramo raditi na principu međusobne suradnje i sve to će doprinjeti u ostvarivanju ovih odnosa i mnogi se zanimaju za ove odnose što se tiče programa Kreativna Europa. Tu se vidi kako se razvijaju odnosi sa susjednim zemljama i te mreže pružaju izvanredne mogućnosti. Mogućnosti e, su pružene i u okviru programa Obzor 2020. Mislim da bi tu bilo potrebno identificirati više inicijativa što se tiče digitalizacije i restauracije, e, tu nam takve mreže i kako mogu poslužiti. Ja ću se zauzeti za to da zajedno sa odborom za kulturu iznađem kako bi takvo rješenje moglo izgledati i naravno da ćemo onda uz vaše aktivno sudjelovanje definirati kako bi zajednički kako bi trebala izgledati zajednička inicijativa. Puno hvala na prijedlozima i na spremnosti koju ste pokazali za suradnjom. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospođa gospođo Kosta i svim kolegama koji su ostali s nama. Sada je sjednica završena i vidimo se idućeg tjedna na odboru AFET.